će onda naravno prijedlozi doći na razmatranje u parlament. E, zahvaljujem. Puno hvala gospodine Dorfman. Zatvaramo raspravu, a glasovanje će biti održano u srijedu.